želim mu dobrodošlicu te podsjećam da u skladu s statutom parlamenta e, uživa sva prava. Odbor za pravna pitanja je 5. rujna kao i ranije 11. srpnja se bavio pitanjem eh, gospodina Santosa te je odlučeno da se radi o raspravi koja je u skladu s pravilima pa se time potvrđuje valjanost njihovih mandata. Njemačke su mi vlasti